jednominutne govore. Gospođa Klune sada ima riječ. Hvala predsjednice. Ja bih e, htjela isto tako nešto reći o potencijalu pomorstva o e, podržavanju obalnih zajednica Danas smo govorili o ribolovu i o koristi za te zajednice. Povjerenik će se složiti sa mnom jer smo se susreli na konferenciji u Korku prošle godine kada se govorilo o potencijalu plavog gospodarstva i naš snažni rast upravo u području plavog gospodarstva u Irskoj e, zapravo nadilazi stopu rasta u e, realnom sektoru za svakih 100 e, eura koliko se dobiva iz plavog gospodarstva imamo 75 do 80 eura u, e, dakle to je razina u realnom sektoru. Dakle tu je potencijal velik u području turizma, energetike, ribolova, ribarstva i e, prerade ribe, ali isto tako istraživanja i inovacija. Znam da je povjerenik predan e, promicanju plavog gospodarstva i e, koje dakle može poduprijeti ruralnu e, zajednicu u našim zemljama. Hvala. Next one, Mr. Negrescu. Gospodin Negrescu sada ima riječ. Hvala. Vidjeli smo na temelju dokumenta iz Paname da ne postoje svjetski mehanizmi koji bi omogućili jednako postupanje prema svim građanima. Tržište ne osigurava jednake uvjete svima. Osim nemoralnog ponašanja onih koji su skrivali novac u poreznim oazama, bitno je također e, reći, a to se vidi u rumunskom tisku, da su te svote jednake iznosu proračunskih sredstava koje se izdvaju za zdravstvo u Rumunjskoj. Porezi su, dakle postoji mehanizmi kojima se ovo može riješiti. Porez na financijske transakcije dobio je potporu više od milijun građana i to bi moglo spriječiti ovakve pojave u budućnosti. Gospođa Tomašić. Hvala lijepa. Prvostupanjsko vijeće Haškog suda izreklo je oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, srpskom ratnom huškaču i glavnom organizatoru i zapovjedniku zločinačke paravojske za vrijeme rata u hrvatskoj i bosni i hercegovini. ovakva je presuda sama po sebi skandalozna ali neki su njezini dijelovi posebno šokantni. vijeće je primjerice veliku srbiju okarakteriziralo kao politički a ne zločinački projekt što je u koliziji s nekim ranijim presudama istog suda. svakome iole upućenom u politička i ratna zbivanja na području bivše jugoslavije devedesetih godina prošlog stoljeća jasno je da velika srbija nije mogla nastati ni na koji drugi način nego zločinom tako da je ovakva karakterizacija potpuno apsurdna icty je ovom presudom narušio ne samo proces pomirenja na području bivše jugoslavije nego i povjerenja u međunarodno pravo. nakon ovoga mnoge će države u budućnosti zazirati od suradnje s međunarodnim sudovima što će negativno utjecati na svjetski mir i stabilnost. Hvala vam. E, Poštovane predsjednice, e, kolege, 23. travnja je 30. E, obljetnica Černobilske katastrofe. Otprilike 5000 ljudi ljudi je bilo, e, bilo žrtve te e, katastrofe. Stopa karcinoma i drugih problema mnogo je veća među tim radnicima nego u ostatku e, stanovništva. Osim toga, ti bivši radnici izgubili su određene socijalne benefite. Sada oni imaju pravo na određene benefite samo ako su priznati kao takvi. Estonski građani e, su većinom članovi pripadnici manjina i ne mogu ostvariti te e, naknade. To dovodi do neizravne etničke diskriminacije i neizravna diskriminacija ljudi koji su propatili e, posljedice te katastrofe treba biti ukinuta bez odlaganja. Gospođa Guzman. Hvala vam. Obitelja Domenak kojem pripada i e, supruga povjerenika Kanjeta je dobila 36, više od 36 milijuna eura kao poticaj u okviru zajedničke poljoprivredne politike. To je druga španjolska obitelj po količini novca koju je dobila iz Europe. Eto, to bi bio dovoljan razlog da se gospodin Kanjete pojavi pred parlamentom. Budući da je njegova obitelj uživala u novcu Evropljana eh, i Evropljanke dok je on bio ministar eh, poljoprivrede, a nastavlja to činiti sada kada je povjerenik Europske komisije ali tome još tome, tome treba dodati da je gospođa Mikaela Domenek i utajivačica poreza s obzirom na to da se pojavljuju u dokumentima iz Paname. Gospodine Kanjete, dođite ovamo, e, razgovarajte, odgovorite na naša pitanja ili još bolje odustanite od dužnosti i odite kući. Hvala vam, a sad gospodin Kauras. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. 10. prosinca 1991. veliki dio stanovništva Gorskog Karabaha je glasalo za neovisnost na referendumu. Taj demokratski proces je naišao na e, vojnu, vojni odgovor Azerbejdžana i više od 30 tisuća ljudi je poginulo. Nakon toga je potpisano primirje. Stvaranje skupine iz Minska 1992. predstavljalo je korak naprijed, no Azerbejdžan ne želi provoditi međunarodni mehanizam za praćenje e, kršenja primirja. Gorski Karabah ima odličan pravosudni sustav i vrlo niske razine korupcije. Zbog tog razloga mi tražimo uključivanje predstavnika Gorskog Karabaha u pregovore e, skupine iz Minska kako bi oni sami mogli odlučiti e, o budućnosti svoje zemlje. Jednom kada se zaustavi vojni sukob, treba pokrenuti postupak kako bi se međunarodno priznala nova neovisna država. Hvala vam gospođo predsjedavajuće. Hvala vam, a sljedeći gospodin Hvala vam. Ja sam ovdje kako bih vam rekao da zahvaljujući tužiteljstva u Italiji se pojavilo jedan novi skandal e, o zbrinjavanju otpada iz naftne industrije. U to su uključeni regionalni vijećnici, predsjednici regija, tajnici, e, e, ministri, čak i Mateo Renzi, talijanski premijer. Ja sam zatražio od komisije, ja sam pitao komisije da li su Il 5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 I gospodin Moram vam skrenuti e, pažnju na opasno kršenje prava zastupnika, u ovom slučaju mene, s obzirom da e, se vodi sudski postupak protiv mene na sudu u Milanu zbog mog izraženog mišljenja. Iako sam pozvan na sud, o time se bavio i odbor Juri. E, sud je odbio prekinuti postupak i e, zaustaviti postupak. Stoga mislim da je ovdje riječ o ozbiljnom kršenju prava. Stoga ću sutra predsjedniku Šulcu poslati žalbu u kojoj ću tražiti da predsjednik Europskog parlamenta e, zatraži obranu ovog prava pred sudom Europske unije. Riječ je o pravu zastupnika, istovremeno i o pravu Europskog parlamenta i ne smijemo dozvoliti da se to krši. Hvala vam. Mikrofon, please. molim vas. Hvala. Korina Krecu, koja je članica junckerove komisije, optužena je da ne ispunjava svoj mandat, da ne dolazi u ured, da e, troši vrijeme u svojoj zemlji porijekla i da službene posjete pretvara u privatne posjete. Kolege su zatražile pojašnjenja. Izgleda da komisija želi e, sakriti pod tepih ovakve stvari. Svi novinari politika pisali su o letku koji je ona objavila s europskim novcem. To je kult ličnosti. Čašesko bi joj pozavidio na tome. Gospođa Krecu radi. Mi smo zatražali pojašnjenje komisije i čekam e, vidjeti hoće li se gospodin Juncker složiti s tim da se europski novac koristi za privatne interese povjerenice. Gospodin Fernandez, hvala vam predsjedavajuća. Ja najprije se želim prisjetiti Luja Palacija, to je vatrogasac koji je poginuo ovaj vikend boreći se protiv eh, požara u mojem gradu u Ovjedu. Izražavam sučut i obitelji te njegovim vatrogas, kolegama vatrogascima. A nakon toga htio bih govoriti o krizi eh, mljekarskog sektora u Asturias, u regiji Asturias jako velik broj e, obitelji se suočava sa krajem svojeg e, načina života zbog toga što europska komisija nije u stanju jamčiti e, razumne cijene Moramo imati tržišnu ekonomiju koja će omogućiti potrošačima da razlikuje između e, mlijeka koje dolazi iz različitih e, pokrajina, različitih dijelova, te stati na kraj dumpinga. I evo, asturijsko mlijeko treba budućnost za stočare i za e, potrošače. Hvala vam. Politika moje regije upozoravala je na neoimperijalnu politiku Rusije. Situacija u Gruziji i Ukrajini trebala bi nam biti upozorenje. Mi smo suočeni sa propagandnim ratom i e, Pitam se u kojoj mjeri je to utjecalo na rezultat nizozemskog referenduma. Da li su nacije Europske unije podržale predsjedništvo i sigurnosnu i obrambenu politiku suočeni sa prijetnjama koje dolaze iz Rusije. Jesmo li svjesni da ta ista propaganda se može primijeniti na sve države članice Europske unije. Gospodin Selimović. Hvala. E, Radovan Karadžić je osuđen e, od strane Haškog e, suda, a nije rekao istinu. Nekoliko dana nakon te presude je ekstremist Šešelj oslobođen jer nije utvrđena povezanost između njegovih aktivnosti i ratnih zločina. Pravno je možda teško dokazati da je to povezano da su svakom Hrvatu ovdje iskupane oči, no da to je u svakom slučaju nemoralno. Ako sud nije ništa učinio, moramo mi političari nešto učiniti, jer će ovo imati gole utjecaja na proces proširenja Europske unije. Mi moramo ponovno promisliti o tom procesu, mi moramo osuditi te zločine i moralno učiniti ono što sud nije učinio. Gospođa Ziluaga. Hvala vam Prošli tjedan smo u parlamentu dobili, došli su nam zapravo e, posjetitelji koji se svakoga dana žive vrlo blizu e, dvije dva, dva kemijska pogona koja ne poštuju zakone. Jedna je izgrađena na pomorskom području, a druga E, prijeti širenjem e, na teritorije koji su zaštićeni u okviru programa Natura 2000. E, oba ta pogana izazivaju brojne zdravstvene probleme i preuranjene smrti. Zatim, dobivaju veliku podršku od lobista i onih koji prolaze kroz okratna vrata. Općine su potrošile javna sredstva mm, i na taj način branile radije multinacionalne tvrtke nego zdravlje svojih građana. Zato ćemo tražiti ono što je opravdano, a to je da se Europska unija mobilizira kako bi obrazložila e, opasnosti ovakvih postrojenja za zdravlje građana. Jer ne želimo da se ovakve situacije ponavljaju niti u Španjolskoj, niti u bilo kojoj drugoj zemlji Europske unije. Hvala vam. Hvala vam, a sljedeći gospodin Škrlec gospođo predsjedavajuća. u mnogim državama članicama a ovdje posebno ističem hrvatsku iz koje dolazim nedostaju mjere za energetsku obnovu višestambenih zgrada a posebno one mjere koje su fokusirane na ranjive i socijalno ugrožene skupine potrošača. nažalost potpuno su izostale mjere borbe protiv energetskog siromaštva i mjere poboljšanja standarda stanovanja kojima bi se omogućio veći udio korištenja obnovljivih izvora energije domaćih izvora energije i smanjila nezaposlenost pod izlikom ostvarivanja ušteda u potrošnji toplinske energije vlada republike hrvatske je neodgovornim uvođenjem zakonske obveze građanima za ugradnju razdjelnika topline i prijetnjom financijskim sankcijama a bez prethodno provedene obnove zgrada narušila jedan od osnovnih ciljeva direktive o energetskoj učinkovitosti osnaživanje prava potrošača na točnu informaciju o iznosu i vremenu potrošnje energije te naplata iznosa stvarno potrošene energije. pozivam vladu republike hrvatske na izmjenu nepravednog zakona i pravilnika te upozoravam komisiju na buduće pravovremeno djelovanje i reagiranje u zaštiti potrošača i prava graana europske unije. Dame vas... Dame i gospodo, dopustite mi da e, kažem što Češka misli o ugovoru između Europske unije i Turske. E, Češki parlament je donio sljedeće odluke. Oni su strogo protiv jednog obvezujućeg sustava preraspodjele. Osim toga, protiv su ovog sporazuma što se tiče eh, olakšanja za EU građane. No, zanima li u Briselu nekog eh, što misli demokratski izabrani parlament? Mislim da vijeće E, da Europsko vijeće i komisija su namjerno sklopili sporazum koji službeno nije sporazum upravo zbog toga što e, zaobilazi demokratske institucije kao što su nacionalni parlamenti. Komisija je sklopila sporazum o kojem parlamenti nisu ništa mogli reći. I zato europski građani više nemaju povjerenja u europske institucije. Hvala. Merci, madame la... Gospodine Breton, hvala predsjednice. 6.4. nizozemci su referendumom odbacili Europski sporazum o pridruživanju s Ukrajinom. Ukrajina je ovdje poslužila samo kao izgovor. Stvarni cilj e, tih građana koji su pokrenuli referendum bio je da se dezavuira Evropska unija i njezini čelnici. Evropska unija i njezini propusti u odnosu na migracijsku krizu, zatim čelnici koji sudjeluju u skandalima LuxLeaks, e, zatim povjerenik za energetiku, Miguel Kanjete koji je bio uključen u skandal vezan uz panamske dokumente i tako dalje. Evropska unija umjesto da se korigira i dalje sve više inzistira na birokratskim pravilima koja guše države članice. Sada se osniva agencija Super Frontex kako bi se spasio šengenski prostor. Brexit bi trebao biti 23.6. a čeka se što će biti sa Marine Le Pen u Francuskoj 2017. godine. Gospođa McInnes. Thank you, Madam President. Um, Hvala predsjednice. Ovo nije po prvi puta da progovaram o trgovini i posebno e, o sporazumu o slobodnoj trgovini s Mercosurom. Znam da je u Luksemburgu 23 država članica izrazilo zabrinutost zbog taktike komisije i potencijalnog otvaranja Merkosuru, posebno nekih osjetljivih područja i proizvoda poput govedine, ali isto tako i svinjetine i to u trenutku kada je poljoprivredni sektor u Europi u teškoj situaciji Teško je zamisliti da je komisija spremna otvoriti vrata uvozu govedine i na taj način stvoriti e, velike probleme za poljoprivrednike i općenito za seoska područja u Europi. Na sastanku poljoprivrednog vijeća e, jutros mogli su se čuti glasovi zabrinutosti. Želim im se pridružiti i još jedanput upozoriti komisiju da ne žrtvuje poljoprivredu e, zbog drugih gospodarskih sektora. Hvala sada gospodin Čani. Gospodin Zani. Hvala predsjednice. Već se dugo razgovara o tome e, trebaju li države članice prodavati državljanstvo i dozvolu boravka ili ne. Države imaju suvereno pravo odrediti kome će i kako dodijeliti državljanstvo, ali da kako to i državljanstvo Europske unije. Međutim, najnovija zbivanja u svijetu e, stavljaju ovo pitanje u jedan drugačiji kontekst. Ozbiljna opasnost koju predstavlja terorizam, e, sve veći razmjeri e, poreznih utaja i drugi problemi nas prisiljavaju da to revidiramo Naime, države članice e, jedno drugoj su konkurenti u području poreza i to je sve e, plodno tlo za prijevare i za terorizam. Neke države članice otvoreno bogatim pojedincima i tvrtkama daju mogućnost e, da rade na poreznim utajama pa čak i omogućuju pranje novca za terorističke organizacije na teritoriju Europske unije ti sustavi e, omogućuju bogatima tako lako da dobiju prava unutar Europske unije. Zašto je to tako? Dok drugi riskiraju život kako bi došli ovamo i tu se upućuje kriva poruka i postavlja se pitanje želimo li podržavati poreznu želimo li olakšavati funkcioniranje teroristima i želimo li ocjenjivati migrante prema njihovim e, materijalnim prihodima ili ćemo donijeti pravila kako bi se spriječile zlouporabe. Hvala gospodin Jurek. Hvala predsjednice. Kolege zastupnici, ovaj dio preambule ugovora o zajedničkom nasljeđu Europe je nešto što bi trebalo zaživjeti, a ne bi trebalo biti samo puka fraza i zato se trebamo prisjetiti e, tisućitog e, na Poljske. E, šteta je da predsjednik parlamenta tom prigodom nije pripremio nikakav govor. Prije 50 godina tisućita obljetnica bila je prekretnica na putu Poljske prema slobodi ali isto tako i drugih država u Europi. Ta su zbivanja pokazala da kršćansko nasljeđe nije nešto što pripada samo nama, nego je to i temelj naše slobode i naša nada za budućnost. Hvala vam. Izbjeglička kriza je pokazala koliko je Europska unija nespremna niti za osiguranje sigurnosti, niti za pružanje e, pomoći desecima tisuća osoba kojima treba zaštita. Ne samo to, već se pruža vojna, vojno rješenje kroz NATO ili kroz Frontex ili e, na represivan način. Vidjeli smo kako se to rješava suzavcem. Ponavljamo iste E, stvari iste greške kršimo ljudska prava, Ženevsku konvenciju i naše, naše propise. Ne možemo reći da je Turska sigurna zemlja, jer tamo nisu e, sigurni ni intelektualci, niti novinari. Turska je isto tako i tolerantna prema ekstremistima iz Sirije koji su i stvorili ovu situaciju i koristi izbjeglice kao oružje da bi nas i ucjenjuje nas time. A mi to prihvaćamo i e, zapravo prepuštamo Turskoj da odradi naš prljavi posao. Gospođa Šojdrova. Drage kolegice i kolege, e, prije godine dana, 17. E, ožujka, su ministri obrazovanja se našli u Parizu i usvojili deklaraciju o provedbu državljanstva i zajednički vrijednosti u obrazovanju kao reakcija na napade Charlie Hebdo. Mi na tu temu možemo zaključiti da situacija nije ništa bolja, da nam i dalje prijete teroristički napadi. Mi ne očekujemo da će se u roku od godine dana e, mjere dovesti konkretne rezultate, ali moramo reći da način na koji se u nekim zemljama provodi integracija ne vodi do dobrih rezultata. Stoga se e, slažem da je važno e, podupreti učitelje u pripremi nastavnih sati. Učitelji trebaju učiti podučavati svoje učenike toleranciji, solidarnosti i da usvajaju europske vrijednosti. Gospodin Tanasescu. Hvala vam. Kolege, Zika virus je, predstavlja međunarodnu prijetnju i najnovija studija pokazuje da on može uzrokovati mnogo širu štetu po mozak nego što se to mislilo mi smo već vidjeli slučajeve mikrocefalisa, e, guillain sindroma i drugih neuroloških problema vezanih uz ovaj virus. Previše je pitanja vezanih uz to i u tom smislu je ključno E, poboljšati obuzdavanje zika virusa i e, metoda istraživanja. Vrijeme je ovdje jako bitno, treba pronaći i cijepivo, osobito za trudnice. E, vjetska, svjetska zdravstvena organizacija koja je prošle godine proslavila svoju obljetnicu poduzela je mjere kako bi podržala zemlje na koje utječe ovaj virus. Nekoliko europskih zemalja je također prijavilo pojavu virusa i suočeni smo i sa mogućnošću pojave te bolesti u Europi. Moramo se pripremiti. Bitno je da medicinsko osoblje bude budno, ali ljudi općenito trebaju biti svjesni rizika. Sljedeći je gospodin Đambački. Hvala. Predsjednice, uvaženi kolege. Ja bih htio nešto reći o islamizaciji u nekim e, dijelovima, u nekim četvrtima u Bugarskoj. Mislim da smo svi vidjeli rezultate takvih pojava u Briselu i u Parizu, a to sve naručuje Republika Turska koja na taj način nastavlja tihu invaziju u Bugarskoj. I to je način da se provodi e, agresivna Erdoganova politika. Mislim da bi evropski čelnici trebali shvatiti prijetnju koja, koju predstavlja aktualna politika Turske. Isto tako treba povesti stvarni rat protiv tog rata koji dolazi iz Turske. Děkuji paní za udělení slova terorismus ne hranic a ohrožuje naši svobodu. Hvala ono što ste mi dali riječ. Terorizam nema granice i utječu, ugražava našu slobodu a i e, vjeru u običnih ljudi, u političare. Mi trebamo e, dobiti pravne instrumente kojima ćemo postupati s počiniteljima E, moramo e, pozvati na osobnu odgovornost kada je riječ e, o takvim terorističkim činima i oni moraju snositi tu odgovornost. Zato trebamo pravnu regulativu kako bi sudovi mogli kazniti one građane koji i to gubitkom državljanstva, znači oduzimanjem državljanstva kazniti one koji su sudjelovali u tome. Po mom mišljenju više nije moguće da građani Europske unije e, krše, e, rade, e, vrše teroristička djela i zadržavaju, svoje državljanstvo. O tome moramo stati na kraj. Gospođa Hvala predsjednice. Povjereniče, ima sve više navoda o seksualnom zlostavljanju od strane mirovnih snaga UN-a i to čujemo posljednjih eh, tjedana. Vijeće sigurnosti UN-a je donijelo rezoluciju Neke zemlje su pokušale razvodniti ovaj tekst, tako da je mala vjerojatnost da će se to odlučno provoditi. Uistinu je strašno da najranjivije skupine, žene i djeca koji su izgubili sve, sada postaju žrtva onih koji bi im trebali pružiti zaštitu. Uistinu sam duboko pogođena zbog navoda da djevojčice u Srednjoj Afričkoj Republici su bile prisiljene od strane vojnih zapovjednika sudjelovati u nekim bestijalnim radnjama i e, vojnici su tražili od gladne djece seksualne usluge u zamjenu za hranu. I ti vojnici dolaze iz čitavog svijeta pa i iz Europe. Europa može e, pomoći da se stane na kraj ovim zlodjelima i zato pozivam visoku predstavnicu Mogherini da to odredi kao prioritet za koordinirano djelovanje Europske unije u sklopu UN-a kako bi svi počinitelji kako bi se pokrenuo kazneni progon protiv svih počinitelja i kako bi se jasno dalo do znanja da takva zlostavljanja nećemo i ne možemo tolerirati. Sada riječ ima gospodin Kan. Predsjednice, neki e, radnici u čeličnoj industriji zabrinuti su zbog budućnost čelične industrije. Međutim, postoji neizvjesnost zbog budućnosti e, čeličana u Velikoj Britaniji. Tisuće radnih mjesta su ugrožena. U suočni s tom krizom e, vlada Velike Britanije je reagirala vrlo neadekvatno i Europskoj uniji i kod kuće. Donesen je novi plan za čeličnu industriju. Isto tako je e, pokrenuta analiza troškova i e, također je e, pokušano biti dogovorena dugoročna strategija za čelični sektor. Ja tražim od vlade Ujedinjenog kraljevstva da reagira odmah, da izradi dugoročni plan za razvoj čelične industrije i da se radi na zabrani uvoza jeftinog čelika iz Kine. Gospođa kitan Hvala predsjednice. Pozdravljam novost e, e, vezano uz kupovinu u industrijskom sektoru koji je u velikoj krizi zbog dumpinga čelika. Europska unija nije izazvala tu krizu, ali je može riješiti kroz snažne mjere trgovinske zaštite. Zastupnici, povjerenici i vlade koje predstavljaju 72% europskog stanovništva zalažu se za djelovanje. Međutim, naša vlada u Velikoj Britaniji blokira takve aktivnosti Europske unije. Snažni instrumenti mogu se e, donijeti za nekoliko tjedana. 13.5. će se održati e, sastanak vijeća za trgovinu i e, tada će se donijeti odluka jesu li uistinu spremni Velikoj Britaniji zaštititi naše vitalne interese i čeličnu industriju. Gospodin Mamikins. Ekscelencije, uvaženi kolege, svaka država ima pravo braniti svoj teritorijalni integritet i svoje interese e, i to na svaki mogući način, ne kršeći pritom zakone ili pravo vlastitih građana. Tu je i sloboda govora i izražavanja kao jedno od najvažnijih e, sloboda. Nedavno je e, objavljena jedna anketa o mogućnosti da se Latvija pridruži Ruskoj federaciji. To je opisano kao šala, je ta osoba koja to izradila osuđena na šestomjesečnu e, zatvorsku kaznu. Osim toga, prije mjesec dana Latvijski parlament je donio izmjene i dopune kaznenog zakona prema kojem svaka izjava ili čak šala može dovesti do zatvaranja, odnosno zatvorske kazne. Moja vlastita zemlja se uistinu eh, na ovaj način osramotila. Mislim da je to velika sramota. Hvala na pozornosti. U redu, sutra ćemo imati sljedeću sjednicu 12. Eh, travnja 2016. od 9 do 14.30 i onda od 15 do 23 sata. Dnevni red je javno dostupan, možete ga pronaći na internetskoj stranici Europskog parlamenta i ovime zaključujem današnju raspravu. Želim svima